Poštovane kolegice i kolege, otvaram prvi sastanak našeg odbora u godini 2020. Kao što svi znate, radi se o odlučujućoj godini za poljoprivredne politike i to financijski gledano, a pred nama je naravno i odluka za sljedeće razdoblje od 2021. A iznimno je to važno i za poljoprivrednu politiku jer kako se sada čini i u ovoj godini ćemo morati donijeti odluke za razdoblje 21. do 2027. I samim time je naš odbor doista jedan od glavnih odbora na koji je usmjeren javni interes svih državljana Europe. Mi imamo doista danas opsežan dnevni red, tako da bih e, predložio da odmah krenemo usvajanjem dnevnog reda. Ukoliko nema primjedbi na dnevni red, proglašavam dnevni red usvojenim. želim upozoriti da naš sastanak ide javno putem web streaminga, a prijevod je dostupan na svim službenim jezicima Europske unije. Estonski, latvijski, malteški i irski nisu dostupni. I sada smo evo već na trećoj točki dnevnog reda, odobrenje zapisnika sa navedenih sjednica. Želi li netko nešto reći oko toga? Ako ne, zapisnici su usvojeni. Te dolazimo do četvrte točke dnevnog reda. Najsrdačnije želim danas eh, kod nas pozdraviti hrvatsku ministricu poljoprivrede koja predstava hrvatsko predsjedništvo, gospođu Mariju Vučković. Nadam se da sam donekle ispravno mm, govorio vaše prezime. Eh, doista želimo vam najsrdačniju dobrodošlicu i veselimo se ovoj prilici a to je razmjena gledišta s vama. Hrvatska predsjeda vijećem, Hrvatska ima ambiciozan plan pod motom snažna Europa u e, svijetu izazova, ali sasvim konkretno naš će odbor zanimati što i kako kanite poduzeti putem rješavanja pitanja zajedničke poljoprivredne politike u prvom polugodištu, a naravno i velika je tema financijska budućnost. Sigurno će kolegice i kolege naći još jako puno tema u svojim pitanjima. Dakle, veselim se što ste ovdje Sada ću vam dati otprilike 15 minuta. Imate mogućnost predstaviti prioritete Hrvatskog predsjedništva. Onda ćemo imati krug pitanja, prvo koordinatori, a zatim svi ostali zastupnici. Gospođo ministrice, izvolite, imate riječ. poštovani predsjedniče odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj gospodine Linz, poštovane zastupnici, dame i gospodo. Iznimna mi je čast da vam mogu predstaviti prioritete predsjedanja Vijećem Europske unije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te šumarstva. Hrvatska preuzima predsjedanje u vrlo izazovnom trenutku za Europsku uniju s obzirom na cijeli niz još uvijek otvorenih kompleksnih političkih pitanja. Za nas je to izazov, ali istovremeno i iznimna čast za zemlju koja je kao najmlađa članica Europske unije preuzela predsjedanje nepunih sedam godina nakon pridruživanja. Pod sloganom Snažna Europa u svijetu punom izazova te u skladu sa strateškom agendom Europske unije za razdoblje 2019. 2014 djelovat ćemo u cilju rješavanja kritičnih izazova poput neravnomjernog gospodarskog rasta i razvoja klimatskih promjena migracija i sigurnosti. četiri su ključna prioriteta hrvatskog predsjedanja a na prvom mjestu među njima je daljnji rast i razvoj europske unije pod tim podrazumijevamo borbu za bolje uvjete i perspektivu svih europskih građana kroz ujednačen uključivi i održiv razvoj. za ispunjenje ovoga ali i svih ostalih ciljeva treba nam snažan i ambiciozan proračun u kojem će poljoprivreda i dalje zadržati svoj prioritetni položaj. zajednička poljoprivredna politika od iznimne je važnosti i interesa za naše poljoprivrednike i stanovnike ruralnih prostora, ali i za sve građane Europske unije. Iz tog razloga tijekom hrvatskog predsjedanja posebno ću vrednovati i njegovati otvorenu komunikaciju zakonodavaca uključujući i današnju raspravu jer samo tako možemo pridonijeti boljem ostvarenju javnih politika za sve naše građane zajednička poljoprivredna politika ujedno je jedna od najkompleksnijih politika europske unije koja se razvijala kroz više ciklusa reformi. tijekom ove reforme osnovni principi kojima će se hrvatsko predsjedanje voditi bit će pojednostavljenje supsidijarnost i održivost. postojali su dobri razlozi zbog kojih se kroz dugi niz godina nadograđivao pravni okvir poljoprivredne politike zbog čega danas imamo prilično zahtjevnu provedbu. U prilog tome govori izjava jednog poljoprivrednika koja kaže Želim se pridržavati propisanih pravila, ali se ona toliko često mijenjaju da sam siguran da sam u nečemu pogriješio iako ustvari ne znam u čemu. Stoga svako nastojanje u smjeru pojednostavljenja treba pozdraviti hrvatska će nastaviti rad prethodnih predsjedništava na pojednostavljenju predloženih uredbi posebno za mala pretežno obiteljska poljoprivredna gospodarstva ali i u kontekstu planiranja i praćenje provedbe mjera iz budućih nacionalnih strateških planova. ne želimo također stroge neproporcionalne sankcije za nenamjerne i male propuste poljoprivrednika ne želimo takve sankcije na razini država članica a koje mogu nastati zbog manjih odstupanja u provedbi planiranih mjera u sektoru koji u čemu ovisi o vanjskim čimbenicima često izvan naše kontrole. buduća zajednička poljoprivredna politika nastavlja trend povećanja odgovornosti država članica u definiranju i provedbi mjera poljoprivredne politike hrvatska je kao i mnoge druge države članice podržala takav pristup. s obzirom na različite prirodne i mnoge druge uvjete u europskoj uniji vjerujemo kako su države članice najkompetentnije reći kakvim i kojim mjerama mogu doprinositi zajedničkim ciljevima a istovremeno odgovoriti na specifične zahtjeve gospodarstava svojih nacionalnih sektora u tom smislu radit ćemo predano na pronalaženju fleksibilnijih rješenja za izradu nacionalnih strateških planova. željela bih reći i nekoliko riječi o održivosti koja se već niz godina provlači kao misao vodilja u razgovorima o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. održivost je ponovno istaknuta u prijedlogu buduće zajedničke poljoprivredne politike te u nedavno objavljenoj komunikaciji o europskom zelenom sporazumu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 međutim ključno pitanje koje i dalje ostaje otvoreno je način postizanja te ambicije odnosno njezino financiranje. prijedlog reformskog paketa donosi nove mjere i strože obveze u smislu mjera s pozitivnim učinkom na klimu i okoliš. prijedlog također predviđa povećani udio financiranja klimatskih aktivnosti dok se istovremeno prijedlogom predviđa smanjenje poljoprivrednog proračuna europske unije postizanje vie klimatske i okoline ambicije teko da će biti moguće ukoliko se ne osigura više novca za zpp. u odreivanju razine tih budućih ciljeva mislim da treba uvažiti ve ostvaren napredak zajedničke poljoprivredne politike te vrednovati brojne dosad poduzete napore poljoprivrednika koji su investirali u proizvodnju i znanje kako bi se unaprijedila zaštita okoliša i prirodnih resursa. ne smijemo zaboraviti već godinama ciljevi zajedničke poljoprivredne politike nisu samo vezani uz dohodak i proizvodnju hrane već sve više uz okolišne i klimatske aspekte o čemu su unutar naše politike propisane konkretne mjere i zahtjevi za proizvođače osobno bih se založila za promjenu percepcije poljoprivrede kao glavnog rizika i problema za okoliš i bioraznolikost. u europi su na istom prostoru i na istoj zemlji živjele i radile mnoge generacije poljoprivrednika. svaki je naraštaj brinuo o tome da očuva zemlju kako bi na njoj mogli opstati i njihovi nasljednici poljoprivrednici su instinktivno i intuitivno brinuli o održivosti davno prije nego što je taj pojam ušao u politički rječnik osim reformskog paketa glavni prioritet hrvatskog predsjedanja vijećem europske unije bit će donošenje uredbe o prijelaznim pravilima za. two thousand and twenty godinu političku raspravu o ovom prijedlogu pokrećemo idući tjedan na sastanku agrifish vijeća a cilj nam je postići dogovor ministara u idućih tri do četiri mjeseca. pozivamo i europski parlament da sa svoje strane osigura preduvjete za što skoriji početak i dovršetak trijaloga kako bismo na vrijeme donijeli pravni okvir za nastavak plaćanja poljoprivrednicima u. two thousand and twenty one godini stav predsjedništva je da ovaj zakonski akt treba lišiti svih partikularnih političkih interesa i zadržati ga koliko god je moguće u sferi tehničkog usuglašavanja. radimo po principu stara pravila uz nova sredstva stalno imajući na umu potrebu da se politički dogovor postigne čim prije kako bismo izbjegli opasnost od prekida javnih ulaganja u poljoprivredu i ruralni razvoj visoko na listi prioriteta hrvatskog predsjedanja bit će političke rasprave vezane za europski zeleni sporazum i buduću strategiju od polja do stola. prve reakcije na ove ovaj dokumente su pozitivne ali postoji dosta otvorenih pitanja na koja tek trebamo dobiti odgovore i hrvatsko predsjedništvo će na tome aktivno raditi tijekom sljedećih šest mjeseci a jedno od ključnih formacija u vijeću bit će upravo agrifish. tijekom proteklih nekoliko desetljeća došlo je do promjene u načinu na koji razmišljamo. građani europske unije sve veću pažnju pridaju očuvanju zdravog održivog i raznolikog okoliša s ciljem njegovog očuvanja za buduće generacije. na tom tragu podržavam niz inicijativa europske komisije koje su najavljene kao dio sveobuhvatnog novog pristupa za koje vjerujem da će na ambiciozan i vizionarski način omogućiti prijelaz na pravedan održiv i inovativan europski prehrambeni sustav. među najavljenim inicijativama jest i strategija od polja do stola koja će djelovati kao nadogradnja na sve već dosad postignute visoke standarde u poljoprivredi i proizvodnji hrane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 pri tome ne smanjujući konkurentnost poljoprivrednog sektora. Vezano uz pitanje dobrobiti životinja za koja znam da su od iznimnog značaja Europskom parlamentu, drago mi je što je komisija prepoznala važnost nastavka rada na platformi EU za dobrobit životinja. Hrvatska aktivno sudjeluje u radu ove platforme od samih njezinih početaka te će i dalje podupirati konstruktivan rad s naglaskom na temama poput dobrobiti životinja pri prijevozu uzgoju životinja i sprječavanju ilegalne trgovine kućnim ljubimcima. u kontekstu zelenog sporazuma moram se osvrnuti i na jako važnu ulogu šumarstva. države članice obvezale su se na zajedničko djelovanje za zaštitu i obnovu svjetskih šuma. prioritete na razini europske unije treba definirati nova e, strategija europske unije za šume nakon. two thousand and godine čiji prijedlog očekujemo ove godine. zeleni sporazum prepoznaje pošumljavanje kao važnu mjeru u očuvanju bioraznolikosti a potrebno je razmotriti i druge moguće aktivnosti s obzirom na različite uvjete u državama članicama od kojih neke imaju visoki postotak svoje površine pod šumama. Smatramo da Europska unija treba globalno promovirati i poticati održivo upravljanje šumama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 te je on dokazano učinkovit u osiguravanju ekonomskih ekoloških i socijalnih funkcija šuma na dobrobit čitave zajednice. naša višestoljetna praksa omogućava nam na optimalan način reagirati ublažavati posljedice klimatskih promjena i ubrzavati prilagodbu šumskih ekosustava na novonastale uvjete kad govorimo o poljoprivredi često se fokusiramo na probleme i izazove koji su ozbiljni i zaslužuju našu pažnju međutim postoje mnogi pozitivni primjeri kojima treba dati dodatan poticaj jer nude priliku za razvoj ovog sektora. nove tehnologije pomoći će nam u boljem korištenju resursa i time doprinositi održivoj proizvodnji olakšat će pristup potrošačima odnosno razmjenu informacija bitnih za svakodnevno poslovanje. nove tehnologije vjerujem učinit će poljoprivredu privlačnijom za mlade te ih potaknuti na zadržavanje u ruralnim prostorima. to je jako važno zbog generacijske obnove i iseljavanja s ruralnih prostora s problemima s kojima se bore mnoge države članice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 dodane vrijednosti. Također bih željela naglasiti značajnu i veliku ulogu te potrebe malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji u mnogim državama članicama čine kičmu poljoprivrede i gospodarskog sektora u cjelini. Uloga obiteljskih gospodarstava kao dominantnog oblika organizacije poljoprivrednog gospodarstava tako je snažna da zajedničkim naporima moramo osigurati zakonski okvir koji će omogućiti njihov dalji razvoj i napredak koji će im osnažiti pregovaračke pozicije ojačati prepoznatljivost što će posljedično imati kao rezultat revitalizaciju naših sela i ruralnih prostora pred hrvatskim predsjedništvom ali i pred europskim parlamentom je intenzivnih i izazovnih šest mjeseci u kojima moramo osigurati dobar pravni okvir za buduću poljoprivrednu politiku europske unije dobar i siguran pravni okvir. nadam se partnerskom odnosu i suradnji a posebno zahvaljujem na svim vašim pitanjima. hvala Vielen e, Najljepša vam hvala. E, najljepša vam hvala gospođo ministrice na predstavljanju hrvatskih prioriteta tijekom predsjedanja. Naravno, nadolazeći mjeseci su e, pred nama. Krećemo s pitanjima. Koordinatori, imate riječ, dvije minute. Je, I s moje strane srdečna je dobrodošlica. Ministrice, drago mi je da ste ovdje danas s nama na ovoj razmjeni mišljenja. Nemam puno toga za dodati svemu što ste rekli jer se sve u svemu slažem s onim e, što sam čuo oko zajedničke poljoprivredne politike. Doista je važno da se snažnije usredotočimo na učinkovitost plaćanja. Plaćanja moraju ići upravo prema onima koji su ovdje najvažniji, a to su mala i možda malo veća obiteljska gospodarstva, ali gospodarstva na kojima žive poljoprivrednici i koji doista e, oblikuju naš poljoprivredni prostor. Tako da vas molim da se u vijeću zauzmete za ta stajališta, jer ranije smo uvijek od njih dobivali samo lijepe riječi, ali kada je dolazilo do odlučujućeg trenutka, do trenutka kada se treba e, dati novac, tada su se stvari ovaj, mijenjale. A to ima veze i sa održivošću jer smatram da, kao što ste i vi rekli, danas obiteljska gospodarstva žele raditi održivu poljoprivredu, E, poljoprivrednici ne žele uništavati zemlju od koje žive i od koje hrane svoje obitelji. Oni su zapravo e, po definiciji upućeni na održivost i na održivo upravljanje tlima i poljoprivrednim gospodarstvima koja trebaju ostaviti na dolazećim naraštajima. Često se poljoprivreda sama po sebi kritizira, ali moramo pogledati što se doista događa jer imamo jako puno održivog gospodarenja već danas. Što se tiče odredbe o tranziciji, tu vam dajem za pravo, trebamo stvari ubrzati, radi se o tehničkoj uredbi koju treba završiti što se tiče pak strategije od polja do stola, time ćemo se baviti sljedećih mjeseci, naravno i vi na vijeću, tako da doista cijenim ono što ste rekli, a to je da AgriFish ostaje središnji element, jer i mi ovdje u parlamentu vrlo elegantno pokušavamo e, nekako tu poljoprivrednu politiku prebaciti na prehrambeni ili zdravstveni sektor, a onda poljoprivrednici bi trebali samo valjda sjediti i gledati, pa tako da posebno cijenim činjenicu koju ste naglasili, a to je da Agrifish treba igrati središnju ulogu. Neću ništa nadodavati jer se sa svime ostalim slažem. Želim vam puno uspjeha u nadolazećim mjesecima. Najljepša vam hvala, kolege De Castro, izvolite. Hvala lijepa e, predsjedniče i srdečna dobrodošlica ministrici poljoprivrede Mariji Vučković. Hrvatsko predsjedanje je vrlo važno za sektor poljoprivrede. U ovih šest mjeseci moramo formalno definirati poziciju Europskog parlamenta, vjerujem i poziciju vijeća o sva tri zakonodavna akta reforma iz EPP-a. Dakle, vi ste ključno predsjedništvo jer trebate stvoriti bolje uvjete, e, pokrenuti trijaloge na kojima ćemo onda doći do zaključaka. Govorili ste o Green Dealu, dakle o zelenom planu. Mi smo zato, doista. Radi se o pokretu, da tako kažem, koji je pokrenula Ursula von der Leyen, dakle komisija, to je ključno, ključan izazov s kojim se moramo suočiti. Novi zeleni e, europski plan. Ali da bismo mi učinili svoj dio, dio, treba nam ZPP koji će ostati ukorijenjen čvrsto u Europi. Ne smijemo eh, prijeći prag i ući u rizik renacionalizacije. Zajednička poljoprivredna politika ima dobrih i loših strana, ali obilježila je 50 godina napretka evropske poljoprivrede. Ne želimo da se to opet vrati na nacionalnu razinu i da se podijeli na 27 ili 28 država članica. To bi bio kraj ZPP-a. Dakle, zapravo je ključno, ključno zadržati ovu zajedničku viziju, a jedna od velikih novina su zapravo te ekosheme, odnosno paket tih zelenih mjera koji trebamo odlučiti i dizajnirati ovdje u Briselu, ostavljajući državama članicama fleksibilitet u primjeni. Biti će zanimljivo surađivati s hrvatskim predsjedništvom, pogotovo u vidu uloge koju ima Europski parlament. A za sve to nam treba vremena a ne dovodeći u rizične situacije naše poljoprivrednike. Poljoprivrednicima trebamo reći da rizika nema, da postoje prijelazni mehanizam, da ostaje ZPP. E, ja sam, e, kao i kolega Dorf, sporazuman da se tehnička uredba donese brzo, ali mi smo odlučitelji pa će komisija, parlament odlučiti trebamo li napraviti neke manje promjene ukoliko to bude nužno. Dakle, puno, puno puno sreće hrvatskom predsjedanju, puno sreće vama ministrice i doviđenja do skora. Zahvaljujem. Idem e, odmah dalje jer nam e, vrijeme brzo ide. Želim samo napomenuti da Švedski možete govoriti, ali nećete dobiti prijevod na švedski zbog bolesti naših konferencijskih prevoditelja. Ja to nisam znao na početku sastanka. Kolegice Blok, izvolite. Gospođo ministrice, najljepša vam hvala što ste danas ovdje i kao Hrvatsko predsjedništvo raspravljate s njama o ovim važnim pitanjima. Čestitam, Hrvatska se sjajno predstavila na otvorenju Međunarodnog zelenog tjedna u Berlinu. Ehm, dobili ste sve simpatije Njemačke na vašu stranu. Ehm, mi smo posjećivali Hrvatsku, znamo kako je strukturirana vaša poljoprivreda. Za mene su sada dvije stvari jako važne. Prvo, što mislite, hoćemo li doista, doista moći ugraditi ciljeve zelenog plana u aktualni ZPP? Jer se bojim da ćemo možda sa ZPP-om morati pričekati na objavljivanje zelenog plana i onda ćemo odugovlačiti ili kasniti s tim što ne bismo željeli. Drugo pitanje, što misli vijeće vezano za troškove? Hoćete li procijeniti trošak koji će pasti na poljoprivrednike? Jer ako sve trebamo e, ispuniti, sve ono što očekujete od nas, bioraznolikost, dobrobit životinja, održivost i tako dalje, tada se radi o jako velikim troškovima koje će pasti na poljoprivredu, a znamo kako trenutačno funkcionira sustav, da jednostavno prodaja prehrambenih proizvoda nije dio koji će odvajati više novca za poljoprivredu. Dakle, e, moramo nabaviti novac jer će inače poljoprivrednik doista stradati, a poljoprivrednik mora moći živjeti od svoga rada. U raspravi o višegodišnjem e, financijskom okviru čini mi se da nema više novaca, pa se zaista brinem za naša obiteljska gospodarstva. Vrlo je važno da unutar ZPP-a pružimo sigurnost e, unutar tranzicijskih ili ovih prijelaznih pravila kako bi poljoprivrednici znali da će održivost i ostati kao što svi očekujemo. Hvala lijepa kolega Hojsling, izvolite. E, dobrodošli s naše strane gospođo ministrice. E, vidjet ćemo što će se u okviru svega što ste rekli odlučiti na kraju godine Sada smo u situaciji kada pregovaramo o ZPP-u još od prošlog povjerenika. Moram reći da tu nije bilo previše ambicije. 70% e, novaca koji se isplaćuje po hektaru, isplaćuje se jednostavno po hektaru, a ne po prinosu ili po onome što je tamo ostvareno. To jednostavno ne odgovara vremenu. Govorimo o strategiji od polja do stola, govorimo o zelenom planu, to sad nekako ide paralelno ne znam kako ćemo ambiciozne ciljeve komisije spojiti s ili ugraditi u ambiciozni ZPP jer situacija koju sada imamo ne smije se nastaviti. Trošimo, razbacujemo previše novca. Spomenuli ste mala obiteljska gospodarstva i potporu njima. To su ljudi koji imaju najmanje koristi od e, ZPP-a. Oni najviše pate i <laughs> postupno nestaju na razini Unije. Isto tako u Europi imamo i otimanje zemlje. Sve više velikih čimbenika otima ili kupuje zemlju od malih vlasnika i tu se moraju stvari promijeniti. Mi kao zeleni jasno kažemo želimo da se da novac za odgovarajuću uslugu ili rezultat. Govorili ste o bioraznolikosti na plenarnoj u Strasburu. Razgovarali smo vrlo zanimljivo oko teme bioraznolikosti. To je povezano sa klimatskim promjenama. To je ključna stvar koju trebamo rješavati u nadolazećoj godini. A poljoprivrednici tu doista trebaju snositi teret, rekao bih glavni teret. Vi ste govorili o ambicioznim ciljevima, a E, govorili ste e, i o e, biološkoj poljoprivredi ili ekopoljoprivredi, što je važna tema čak i za Hrvatsku. I na kraju, Nismo previše govorili o novcu. Mislim da o novcu treba govoriti. Ne smijemo prihvatiti da drugi stup unutar reforme ZPP-a najviše novaca izgubi. Hvala lijepa, kolega David. Poštovana ministrice, rekli ste da vam je važno da se poljoprivreda ne promatra samo kao krivac za različite probleme. Međutim, to se upravo događa. Poljoprivreda je nešto od čega imamo više štete nego koristi. To se često čuje u medijima. Ne samo kod mene, već kao što mi kolege kažu i drugdje. Poljoprivreda je nešto što te šteti okolišu i tako dalje. Što ćemo učiniti ili što ćete učiniti da mediji e, konačno uravnoteženije pristupaju ovoj temi i da shvate da poljoprivreda ima važnu ulogu jer da se radi o proizvodnji prehrambenih proizvoda tako da poljoprivredu ne smijemo promatrati samo s motrišta zaštite e, okoliša. Različite su strukture poljoprivrednih gospodarstava u našim državama, negdje su to malo obiteljska gospodarstva, negdje veći čimbenici. U Češkoj je situacija sljedeća. 134 hektara je u prosjeku veličina naših gospodarstava. Što mislite o tome? Je li to prevelika površina ili možda premala? E, na koji način ćemo takva gospodarstva uključiti u naše planove i u proizvodnju. I drugo pitanje, što mislite o uvozu poljoprivrednih proizvoda iz trećih država, odnosno iz država koje nisu članice Europske unije, Sjedinjenih država, Kine, zemalja Merkosura, pa čak i Vjetnama, gdje usprkos svim obećanjima ne možemo vjerovati da tamo kontrole funkcioniraju i da poštuju iste norme i iste standarde e, koje moramo poštovati mi. Dakle, očekujemo konkretne projekte koji će nam pokazati ili ukazati na rješenje konkretnih problema. Hvala lijepa, kolega Kučnik. Hvala lijepa, predsjedatelju. Hvala vam najljepša što ste došli na sastanak našeg odbora za poljoprivredu i hvala vam što ste predstavili vaše prioritete e, predsjedanja Hrvatske vijećem Europske unije i naročito vam zahvaljujem na tome što ste rekli kako je važno podržati mala poljoprivredna gospodarstva. Ja sam iz Poljske i zaista ima u Poljskoj velik broj malih poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, drago nam je da su mala poljoprivredna gospodarstva prioritet hrvatskog predsjedanja. Govorili ste i o odredbama, prijelaznim e, odredbama. Tri stvari su važne za te prijelazne mjere prema komisiji, one bi trebale vrijediti samo za 2021. godinu. Ne mislite li, s obzirom da je e, zajednička poljoprivredna politika vrlo složena, da ne bi bilo bolje da te mjere vrijede za razdoblje od dvije godine, 2021. i 2022. Ne mislite li da je to nužno? Drugo, što što se tiče održavanja fleksibilnosti prebacivanja sredstava između prvog i drugog stupa. Kao što znamo, sada je to moguće u visini od 25%. Ne mislite li da bi te tranzicijske mjere trebalo zadržati? I za kraj te e, privremene mjere ne bi li se njih trebalo nadopuniti nacionalnim mjerama? Za sada to nije predviđeno, ali mi smatramo da bi te nacionalne mjere već trebalo predvidjeti kako za 2021. tako eventualno i za 2022. godinu. Hvala lijepa i za kraj kolega Flanagan. Hvala vam lijepa, hvala lijepa na izlaganju. Ja vam dolazim iz Republike Irske i u potpunosti sam uključen u reviziju zajedničke poljoprivredne politike. U ovom trenutku putujem diljem Irske i tražim glasove za moguće kandidate na izborima. To je jedna stvar. A druga stvar koju želim napomenuti je da su poljoprivrednici vrlo uznemireni idejom da će morati unijeti velike promjene i da će morati dati svoj doprinos ublažavanju klimatskih e, e, promjena. Oni nemaju dodatni novac i neće dobiti neki ekstra novac da bi to učinili. Mi moramo nešto učiniti sada hitno da bismo ublažili klimatske promjene jer znanstvenici koji nam kažu da postoji sila gravitacije, pogledajte, ti isti znanstvenici nam kažu da će moje dijete koje sada ima pet godina vjerojatno gladovati e, kada bude imala 48 godina koliko ja imam e, sada. Dakle, neće biti mogućnosti preživljavanja. Stotina milijuna ljudi će tražiti novo mjesto za život te ćemo ući u stravičan scenarij u budućnosti ukoliko sada nešto e, ne poduzememo. O tome mi govore poljoprivrednici. Oni su zabrinuti hoće li dobiti novac, tako da moramo nešto poduzeti. Ako želimo da se dogode promjene, moramo platiti poljoprivrednicima da se e, u tom smislu i angažiraju. Oni imaju najveće mogućnosti da nešto učine i to u pravom smislu. Što mislite, hoće li biti novca za to? ili je bolje da Europa nastavi odgrizati od kolača te nam na kraju neće ostati ništa umjesto da nas poljoprivreda e, prehrani. A ja sam neutralan, neutralan kao Irska, tako da evo pitam što ćemo učiniti s tim u svezi. Hvala vam lijepa na ovom krugu pitanja koordinatora. Mi smo taj krug završili i sada će gospođa ministrica imati priliku za odgovore. Dati ću pet minuta otprilike za odgovore. Izvolite. Poštovani predsjedniče, cijenjeni zastupnici, koordinatori političkih grupa zastupljenih u europskom parlamentu dame i gospodo najprije vam želim zahvaliti na svim vašim pitanjima i na svoj podršci koju ste iskazali hrvatskom predsjedanju wir haben ein problem Oprostite, imamo problema. Na njemačkom kanalu čujemo francuski prijevod. You can Dakle, željela bih se svima, svim zastupnicima zahvaliti na podršci hrvatskom predsjedanju i na svim postavljenim pitanjima. Mnoge, mnoga vaše pitanja, mnoga vaše dvojbe i ja osobno dijelim. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike i predviđene reforme, želim ovdje reći jasno da će hrvatsko predsjedništvo pripremiti teren za pregovaračko stajalište vijeća i nastaviti predan rad prethodnih predsjedništava no isto tako znamo da napredak u pogledu novog zpp a p-a ovisi o pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru no želim vas uvjeriti da ćemo itekako biti spremni za nastavak rada jednom kad dogovor o višegodišnjem financijskom okviru bude postignut što se tiče prijelaznih pravila očekujem da jedan dio njih uredba o fleksibilnosti bude usvojena već na sljedećoj sjednici agrifish vijeća. twenty seven siječnja ove godine a mi ćemo dalje nastaviti rad na drugom dijelu na prijelaznoj uredbi koja bi mogla biti donesena do sredine. two thousand and twenty i u tom smislu će hrvatsko predsjedanje učiniti sve što je potrebno da bi takav ambiciozan cilj bio dosegnut imajući u vidu prioritetnu važnost neometanog nastavka plaćanja poljoprivrednicima u. two thousand and twenty godini. u ovom dijelu osvrnut ću se i na pitanje vezano za dužinu prijelaznog razdoblja pa ću reći da je za sada ono predviđeno za rad u. two thousand and twenty godini. sigurna sam da će se naći odgovarajući i brz mehanizam za produženje ako tako što bude neophodno no mislim da nam je bolje i ambicioznije poći od stava i želje da što prije bude usvojen i reformski paket i omogućeno financiranje i po poboljšanim pravilima. E, također podržavamo višu razinu ambicija u području okoliša naravno ako bi ona bila poduprta odgovarajućim financijskim sredstvima. mi smo agrifish mi trebamo osigurati poljoprivrednu proizvodnju ostanak ljudi u ruralnim područjima generacijsku obnovu odgovarajući dohodak poljoprivrednika i međunarodnu konkurentnost naše poljoprivredne proizvodnje u odnosu na treće zemlje naša je želja doista učiniti sve što možemo da europa bude da se dosegne klimatski cilj o neutralnosti do. two thousand and godine on ne može biti ostvaren bez poljoprivrednika i sa predviđenim umanjenjima proračuna za poljoprivredni sektor tek tako i to mislim da je većini jasno. kad smo već kod green deala odnosno kod zelenog dogovora slijedom objavljene komunikacije od. eleven prosinca od strane europske komisije iz prošle godine a u pogledu ciljeva klimatske neutralnosti do. two thousand and godine ja bih ovdje eljela samo se kratko osvrnuti na poljoprivredne aspekte ove dobrodole agende ove inicijative. prije svega pod tim mislim na strategiju od polja do stola. hrvatsko predsjedništvo će učiniti sve što je moguće da osigura kvalitetne rasprave na vijeću kako bismo precizno definirali odnos između zajedničke poljoprivredne politike i buduće nove strategije od polja do stola. pri tome smatramo da ona treba dati konkretne smjernice ne samo smjernice ne smije biti generički dokument već konkretne aktivnosti koje preciziraju naše buduće, naše buduće korake u pogledu postizanja dobrog biljnog zdravstva dobre dobro, bolje dobrobiti životinja no isto tako trebala bi dati i odgovore na pitanje o odgovarajućem upravljanju otpadom hranom što do sada možda i nismo barem ne svi od nas dostigli na odgovarajući način. kao što je navedeno u komunikaciji komisije uvažavat ćemo dakle u nacionalnim strateškim planovima za poljoprivredu klimatske ambicije međutim u zakonodavnom smislu tek nam predstoji utvrđivanje pojedinosti o budućim nacionalnim strateškim planovima a trenutno smo u postupku svi mi ispitivanja zakonodavnih prijedloga u vezi s budućim zpp om zpp slažem se treba ostati zajednička poljoprivredna politika snažna i adekvatno financirana ali važna je i fleksibilnost tj. mogućnost da države same definiraju neka pravila unutar čvrsto i precizno definiranih zajedničkih okvira što se tiče evo samo kratko još mladih poljoprivrednika i generacijske obnove to je uvjet bez kojeg se dalje ne može do sada su bile postojale posebne potpore mi i dalje podržavamo određeni postotak omotnice za mlade poljoprivrednike a što se tiče drugog stupa slažem se s onim što je navedeno ne, ne podržavamo smanjenje proračuna za drugi stup jer je baš on bio taj koji je do sada donosio strukturnu transformaciju poljoprivrednog sektora. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na ovom prvom uh, krugu um, odgovora, dakle odgovora na prva, pitanja. Sada dajem uh, mogućnost za drugi krug, jedna minuta. Kolega Andrej. Hvala lijepa. Hvala vam ministrice što ste došli na naš sastanak i e, hvala vam na svemu što ste rekli i što je vrlo ambiciozno u ovom semestru koji je pred nama. I drago mi je jako da ste govorili o prijelaznoj uredbi. E, mislim da je to vrlo važno za sva ova predsjedanja i e, znamo koje obveze imamo u tom smislu i e, sada smo dakle u konfiguraciji gdje postoje tri e, važna e, parametra. ZPP, neću se osvrnuti na višegodišnji financijski proračun, tu je zeleni plan i moramo reći da će sve to utjecati jedno na drugo i da će tražiti više sredstava. Dakle, govorili ste o prijelaznom periodu od godine dana i eventualno s produžetkom. Mislim da je to zanimljiv pristup, ali slažete li sa mnom da kad se radi o tom prijelaznom periodu, da se to može napraviti samo sa svježim sredstvima? Hvala lijepa, kolegica Afram. E, naravno, želim vam puno uspjeha. U poljoprivredi je situacija složena i stalno e, dobivamo sve teže uvjete, traži se od naših poljoprivrednika da proizvode bolje, na zdraviji način i tako dalje. Ali postoji jedan problem u cijeloj Europi, a to da mladi okljevaju krenuti e, u karijeru poljoprivrednika. E, možete li nam reći, e, dati primjer što radi Hrvatska u tom smislu? Jer postoje problemi kojim se podsjeće mlade da e, uđe u, da krenu u poljoprivredu. Što vi radite u Hrvatskoj? Hvala lijepa i hvala vam ministrice što ste došli razgovarati s nama i predstaviti nam vaše prioritete s kojima se slažemo. Na vijeću ćete raspravljati o proračunu, a mislim da je sada na vama da e, učinite najveći mogući napredak po pitanju tog budućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Finsko je predsjedništvo odlučilo povećati proračun za ZPP u odnosu na prijedlog komisije. Međutim, to povećanje nije dovoljna naknada za ono smanjenje e, koje je tražila komisija, jer to je zapravo bilo izdvajanje za drugi stup na uštup prvoga. Mislim da će zeleni plan nametnuti nove obveze našim poljoprivrednicima. Mi želimo da naša poljoprivreda u Europi bude ambicioznija. Koje su vaše ambicije u e, Europi vezane za zajednički poljoprivrednu politiku? Kolega Bogović. Hvala vam. Hvala ministrici na izlaganju koje smo čuli. Ja bih postavio dva pitanja. Prvo, što mislite o kapingu? Vi ste govorili o tome da obiteljska gospodarstva trebaju dobiti podršku i potporu, a mislim da je e, glavno pitanje što sa velikima koji imaju preko tisuću hektara. Što će se s njima dogoditi? Inače će biti sve teže objasniti kamo teče novac za poljoprivredu ako ga dobivaju samo oligarsi, da tako kažem, ili veliki. Drugo pitanje, kako i na koji način ćemo izdvojiti sredstva za e, razvoj ruralnih područja, jer je to jako važno. I Hrvatska i moja domovina dijele zajednički taj problem. Ruralni prostori nam postaju sve prazniji i svakim danom. Postoje li neke mogućnosti ili neki programi koje možemo pokrenuti u tom smislu? Možemo li recimo pronaći sredstva u regionalnom fondu za razvoj ruralnog prostora ili za otvaranje novih radnih mjesta ili za zadržavanje starijeg stanovništva? Gospođo Aguilera, hvala. Hvala lijepa, hvala predsjedniče, hvala ministrici. Doista e, i ja kao i moji kolege želim naglasiti koliko je važno definirati novi, e, novi e, višegodišnji okvir na način da ZPP dobije dovoljno novca. Tako da možemo bez dvojbe prenijeti poruku poljoprivrednicima da ćemo učiniti više, da ćemo dobiti više novca i za i za e, zaštitu okoliša. Dakle, financijski okvir je prva poruka, a onda uskladiti to sa e, reformom ZPP-a. To je doista težak zadatak. Zeleni plan u ovom trenutku mora dobiti neki svoj formalni okvir, tako da u ovom trenutku mislim da prijelazna pravila ili prijelazne odredbe, jasno ću to reći, koje traju samo godinu dana, e, nisu dovoljne zato što se radi o epohalnoj promjeni u poljoprivrednoj politici i države neće moći proći kroz prilagodbu na takav brzi način. Dakle, dvije godine će biti nužne. Hvala lijepa kolegica Katajnen, izvjestiteljica za prijelazne mjere ili prijelazne odredbe. Hvala. Želim hrvatskom predsjedanju puno uspjeha E, smatram da je vrlo važno da e, hrvatsko predsjedanje zaista e, bude vrlo usmjereno u reformu ZPP-a kako za prijelazne tako i u drugim mjerama i razdobljima. To je vrlo je važan kontinuitet za poljoprivrednike jer za 49 tjedana će stupiti na snagu nova pravila, a poljoprivrednici trebaju znati što će se točno e, događati. A poljoprivreda jasno je, mora biti održiva u cijeloj Europi. I što namjeravate učiniti kako bi države članice imali jednaki tretman? E, primjerice, E, pa, zaštita bilja je nešto sasvim drugačije iz jedne zemlje. Dobar obrigado, senjor Presidente, senjor eh, Ministra. Eu gostei muito de, de ouvir das suas palavras uma, uma grande ambição. Hvala vama, ministrice. Jako mi je drago da sam čuo vaše prijedloge i e, znam da ima puno ambicija u hrvatskom predsjedanju kako bi se branilo poljoprivrednike. I zaista se nadam da ćete ovaj angažman zadržati u sljedećih šest mjeseci. Jednostavno mogu samo podržati ovo što ste nam upravo rekli. Nikako ne želimo da poljoprivrednici krivo shvate našu poruku. Želimo svi braniti europske poljoprivrednike. Međutim, ako u ovom parlamentu na vijeću e, e, ne, i na vijeću ne uspijemo izdvojiti odgovarajuća sredstva i posvetiti ih poljoprivrednicima, neće biti sve ovo dovoljno. Moramo tu iznaći više novca. E, ministrice, hoćemo li reći poljoprivrednicima da ćemo im moći davati odgovarajuća sredstva i dalje? Hvala lijepa, kolega Rupe, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju, puno sreće ministrici i uspješno predsjedanje naravno s moje strane. Ono što bi mene u ovom trenutku zanimalo je pitanje kako zapravo gledate na vanjsku konvergenciju. Postoje velike razlike u izravnim plaćanjima između država članica. Imamo unutarnje tržište Europske unije, imamo međusobnu konkurentnost, pa se pitam što ćete učiniti u tom smislu. Na primjer, Baltičke zemlje dobivaju najmanje sredstava, 70% prosjeka Europske unije. Poljoprivreda e, se smanjuje svakim danom, iako su uvjeti relativno dobri za poljoprivredu, ali zahtjevi su vrlo veliki. Hvala lijepa, kolegica Pjerbakas. Gospođo ministrice, ja sam poljoprivrednica u Guadalupi koja je prekomorska e, regija u Francuskoj. Dakle, šećerna e, trska, voći i povrće su stvari kojima se bavimo. Hvala vam što ste došli. Imam nekoliko pitanja za vas. Mislite li olakšati administrativno administrativni postupak za mala poljoprivredna gospodarstva, mislite li da ona trebaju biti zaštićena od ultraliberalnog modela koji nam e, nameće industrijski pristup? Za mene je važno da poljoprivreda ostane e, sektor koji za cilj ima prehraniti stanovništvo i koji će ponuditi e, dostojanstvena primanja proizvođačima. Koja je vaša vizija poljoprivrede u ovom kružnom predsjedanju i za novu ZPP. Hvala. Hvala kolega, kolegica Hazenkamp. Hvala lijepa. Želimo dobrodošlicu i ministrici na odboru za poljoprivredu. Prije dvije godine našla sam se e, u posjeti e, Hrvatskoj, jednom malom e, lučkom mjestu i tamo sam vidjela nešto što nikada neću zaboraviti. Vidjela sam kako mladog ovna dizalicom dižu u brod i umiruju ga elektrošokerom mislila sam da se to više ne događa. Što mi možete o tome reći? Životinje osjećaju, životinje mogu osjetiti bol, naravno i stres ako su odvojeni od majke, ako im se kupiraju repovi, ako se transportiraju na ovakav način. Nadam se da ćete mi dati za pravo i reći da životinja i uzgoj životinja igra važnu ulogu u europskoj politici. A, tako da jednostavno pitanje što ćete u sljedećih šest mjeseci napraviti za životinje? Buongiorno, buongiorno Bisoto, dobar dan, dobar dan ministrice. Prije svega puno uspjeha. Sljedećih šest mjeseci su odlučujući mjeseci za našu poljoprivredu i mislim da svi dijelimo isto mišljenje. Ako želimo zaštititi okoliš, trebamo ulagati u poljoprivredu, a ne ukidati sredstva za poljoprivredu. Radi se o 500 milijuna e, državljana Europske unije koji trebaju zdravu hranu koju proizvode naše države članice. E, prošli vikend sam razgovarala sa puno poljoprivrednika iz pokrajina Veneto i Emilija Romanja i iznosili su mi uvijek četiri ili pet problema. Prije svega e, štetočine iz Azije koje uništavaju e, naše usjeve. Uništena je i jedina obrana protiv tog štetnika što e, se odražava i na e, cijene voća i povrća. Veliki igrači određuju tu cijenu. Zatim postoji problem e, velikih životinja. Vukovi napadaju naše životinje. Što ćete učiniti po tim važnim pitanjima? Hvala lijepa, kolega Jurgil. Predsjedniče, ministrice, rekli ste da su države članice najupućenije da e, izrade ciljeve koje treba provoditi u ruralnoj policiji. Istovremeno imamo članak 38. Lisabonskog dogovora gdje e, su ti ciljevi i članci navedeni. Dakle, u drugim e, odredbama istog dogovora govori se o nediskriminaciji i jednakim uvjetima tržišnog natjecanja. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Jeste li pogledali e, Lisabonski ugovor i u kontekstu, u istom kontekstu članke koji se tiču pravila tržišnog natjecanja, jer u paketu rješenja koji je predstavljen, a koji su povezani uz Brexit, čini mi se da države članice koje imaju 80, 81% prosječnog e, prihoda Europske unije će dobiti samo 3%, što nije sukladno s Lisabonskim ugovorom. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome. Hvala, kolegica Aguilar. Hvala vam. Najprije, gospođi ministrici, želim puno uspjeha uh, u ovom predsjedanju vezano za poljoprivredna pitanja. Prvo imam dva konkretna pitanja koje ste uključili u program vašeg predsjedanja. Prvo, nove tehnike oplemenjivanja, new breeding techniques. Komisija je uh, preuzela obvezu izraditi dokumente što će Hrvatska učiniti na uh, upravljanju tako važnim dosjeom. Drugo pitanje odnosi se na smart villages ili pametno selo unutar ruralnog svijeta. E, prvi sastanak e, radne skupine održan je prošli tjedan. E, što misli vaše predsjedanje oko ove inicijative? Hvala vam. Dank, kolege Uda. ministru, Hvala predsjedniče. Evo samo čekam da me čujete. Dakle, imam pitanje za vas, ministrice, koje se tiče zelenog dogovora, dakle Green Deala. U Berlinu smo imali tisuću poljoprivrednika koji su prosvjedovali protiv toga i u Rumunjskoj imamo poljoprivrednike koji su jako zabrinuti zbog provedbe e, Green Deala, dakle, i koji se pitaju e, koje će sada pravila imati koji će se morati pridržavati istovremeno, ne znaju od kud će doći svjež novac i da li će ga biti za njih. S obzirom da imamo ogromne razlike u subvencijama između istočnoevropskih i zapadnoevropskih zemalja, a ja sam iz Rumunjske, dakle kakav je vaš pristup tom, tom problemu? Imamo već neke poljoprivrednike koji su očeni s velikim poteškoćama na tržištu, a zbog e, e, slobodno-trgovinskih ugovora sa državama kao što su države e, Merkosura, na primjer. Dakle, dolaze proizvod na tržište koji se ne pridržavaju europskih normi. Hvala naprijed. Hvala vam lijepa. Hvala što ste mi dali riječ predsjedatelju Poštovana gospođo ministrice, zahvaljujem na vašoj prezentaciji. Želim samo napomenuti jednu stvar koju su već možda neki kolege spomenuli. Poljoprivrednici, se boje da će biti suočeni sa velikim dodatnim troškovima zbog zelenog plana i svih tih okolišnih mjera kojih se moraju pridržavati. Naravno, žele proizvoditi zdravu hranu, imati zdravu vodu, E, biti održivi, ali moraju nekako preživjeti. Ja dolazim iz Češke Imamo previše velikih igrača u poljoprivredi, a e, mala obiteljska gospodarstva nisu zaštićena, zato mi je jako drago da ste vi to spomenuli u svom programu. E, vjerujem da je u našem zajedničkom interesu preživljavanje malih obiteljskih gospodarstava. Međutim, nažalost, oni su prve žrtve e, promjena. Veliki mogu lakše proživjeti. Što želimo u našoj poljoprivredi? Želimo preživljavanje malih gospodarstava, pa vas pitam koje ćete mjere uvesti za zaštitu malih obiteljskih gospodarstava? Hvala. Hvala kolega Lebreton, izvolite. Hvala. Dobar dan, gospođo ministrice. Glede tri cilja koja ste istakli, prva dva po mom mišljenju predstavljaju velike probleme. Dakle, tu se radi o pojednostavljenju koje je nužno i subsidijarnost koja će omogućiti državama da raspolažu manevarskim prostorom zahvaljujući strateškim planovima. Međutim, treći cilj, održivost, predstavlja neke poteškoće. Prvo pitanje, koja će biti veza između održivosti poljoprivrede i Green Deala? Dakle, problem je da ta dva programa nemaju uopće iste, iste agende. Priprema nove, novog ZPP-a je već e, uznapredovala, a e, zeleni plan je e, u povojima. Drugo, da li će Evropska unija preuzeti odgovornosti za pomoć poljoprivrednicima, osobito u Francuskoj, koji su uzrokovali štetu okoliša. Morat ćemo imati neku komunikacijsku politiku koja će objasniti da je Europska unija ta koja je ohrabrivala masovno korištenje pesticida i da će trebati postupno izlaziti iz toga svega. I treće, koja je veza između ugovora o slobodnoj trgovini koji će nažalost omogućiti poljoprivrednim proizvodima koji se ne pridržavaju naših normi da e, uđu u Francusku? Hvala, kolegica Vina. Hvala vam. Dobar dan. Dobar dan, gospođo ministrice. Dobrodošli u Europski parlament. Imam dva pitanja. Prvo pitanje. Nedavno su nam znanstvenici predstavili studiju vezano za subvencije po površini eh, na rezultate E, za okoliš, ljude koji tamo e, rade, e, malim gospodarstvima pomažemo, ali škodimo konkurentnosti, ako sam to dobro razumjela. Sad sam čula da ćete se založiti za mala obiteljska gospodarstva. Čini se da Hrvatska ima doista najveću iznimku vezano za transfer iz drugog u prvi stup, a to mi je rečeno da je zbog toga što ima premalo zahtjeva za drugi stup. Vi sada doista primjerom možete pokazati kako se poljoprivrednici mogu zaštititi. Pa pitam, postoje li neki programi za podupiranje drugog stupa u Hrvatskoj? I drugo pitanje, budućnost mora biti održiva i regionalna. Što mislite o Mercosuru? Što je o pravima konkurentnost? Želimo imati više novca, želimo zaštititi poljoprivrednike, ali naša, e, naši proizvodi moraju biti e, pošteno plaćeni, a to se ne može samo e, površinskim subvencijama. Hvala lijepa. Hvala ministrici na svim ocjenama koje smo čuli oko europske poljoprivrede. Europski zeleni plan, to jasno treba reći, naglašava da e, poljoprivreda proizvodi i kisik i ugljični dioksid. Drugo, možemo od puno toga odustati u životu, ali ne možemo od hrane. Tako da je važno podupirati poljoprivredu. I treće, govorili ste o kvadraturi kruga. Imamo sve više zadaća, sve više zahtjeva, ali čini se sve manje i manje novaca. I sada moje hipotetsko pitanje, priznam da je takvo. Ako bi svi 100% prešli na ekološku poljoprivredu, je li tada sve riješeno? Hoćemo li tada imati više novca? Hoće li tada biti sve u redu? Hvala vam, kolega Jar. Hvala lijepa. Ja sam izvjestitelj za ZPP. Veselim se budućoj e, suradnji. Imam jedno pitanje. Do 30.6. E, trebamo dobiti zajedničko stajalište vijeća prema poljoprivrednoj politici. Do 36. ćemo imati i proračunsku procjenu. Čini mi se da ste odgovorili ne na oba pitanja. I treće, zeleni plan. Što mislite? Moramo li zeleni plan predstaviti unutar našeg proračuna ili ćemo dobiti dodatni novac za to? I četvrto, izravno plaćanje po hektaru. E, često smo o tome raspravljali, ali ništa nam bolje nije palo na pamet. Ne znam što je htio rekao, e, što je htio reći kolega Hojzling kada je predložio da ne plaćamo po hektaru. Imate li neke bolje ideje? I peto, hoćemo li poljoprivrednike uključiti u trgovanje emisijama? Hvala. Kolega Aflaček. Najpše hvala. Ministrice, hvala vam na doista sveobuhvatnom e, i ambicioznom izlaganju. Vjerujem da ćemo imati jako dobru suradnju. Ja dolazim iz Češke republike i jako sam zadovoljan time što e, u vijeću imamo osobu koja će imati razumijevanja i za države članice koje imaju drugačiju povijesnu situaciju i E, drugačiju i znaju za drugačije strukturiranje poljoprivrednih gospodarstava. Imate jako odgovornu ulogu i preuzmate predsjedništvo u šest ključnih e, mjeseci za pregovore. Imam samo jedan zahtjev. E, da li da li ćemo imati pravednije pravedniju ZPP nakon što se e, donese nova ZPP. Ako bude odgovor pozitivan, mislim da će to biti dobra vijest za sve nas. Na što mislim kada kažem pravednja? To je bilo spomenuto u više navrata. E, pravedno jeste da li e, nagrađujemo ili nanosimo štetu poljoprivrednicima i u, na unutarnjem i na vanjskom tržištu i u odnosu sa e, vanjskim e, e, trgovcima i da li im namećemo pravedne, pravedna davanja. Hvala kolega Simčić. Hvala vam predsjedništve. Ministrice, govorili ste o snažnom proračunu gdje će poljoprivreda imati prioritete. Spomenuli ste isto i male poljoprivrednike htio bih reći nekoliko stvari kako zpp funkcionira u hrvatskoj e, i bojim se da je dakle retorika o malim poljoprivrednicima često ostala samo na tome na retorici. naime u hrvatskoj pola posto gospodarstava poljoprivrednih dobiva čak jednu treinu svih potpora vidite taj nesrazmjer. E, to se jednostavno ne može raditi u situaciji kad je 97% svih hrvatskih poljoprivrednika mali i mikro, ne možete u toj situaciji toliko novca davati velikima. E, slično je kod mjere 4, za nju je pripremljeno 400 milijuna, od toga je 240 milijuna, dakle nešto više od pola dobilo 70 tisuća malih, a 160 milijuna 1500 velikih. Opet se vidi taj nesrazmjer. Dalje je problem kod potpora što Eh, dakle eu ispunjava sve što treba platiti a nacionalni dio se ne isplaćuje u potpunosti. konkretno. two thousand and godine eu je isplatila two three milijarde a hrvatska je samo one one milijardu što je pola od onoga što je hrvatska trebala isplatiti što znači da je u šest godina poljoprivreda hrvatske zakinuta za cijeli jedan proračun potpora. pa kako vi sa svoje pozicije možete uvesti ravnotežu između velikih i malih u cijeloj europi prije svega kod, kod nas u hrvatskoj i svoje ministarstvo hvala. Hvala kolegice Schmidt-Bauer. Hvala lijepa. Poštovana ministrice, najljepša vam hvala na ambicioznom predstavljanju uh, vašeg uh, programa. Što se... Evo iz početka. Hvala lijepa poštovana ministrice na e, predstavljanju ambicioznog programa. Što se Austrije tiče, mi se već e, sada veselimo suradnji. Doista ćemo vas podržati u svemu što ste rekli, pogotovo kada se radi o prijelaznim pravilima ili odredbama. A hoćemo li brzo doći do rješenja? Pa ne želimo sada govoriti o tome da se ovdje radi samo o maloj ili mini reformi. Ja u ime svih kolega želim reći da se snažno zalažemo za obiteljska gospodarstva, za obiteljska gospodarstva koja trebaju plan, stabilnost. Dakle, nećemo raditi mini reformu, već ćemo zajedno raspravljati o novom ZPP-u, treba nam novaca, Uskraćivanje novca u drugom stupu za Austriju bi bila prava katastrofa. Mi smo već razvili dobar sustav. Trećina sredstava ide izravnim plaćanjima, a dvije trećine ide za ruralni razvoj. Ako želimo regionalna područja, ruralna područja održati na životu, tada moram reći da ne smijemo dozvoliti ova enormna rezanja sredstava. Hvala lijepa. Kolega Raković. Hvala. predsjedniče. Ministrice, ja puno toga razumijem i sada kada sam čuo sva pitanja koja su postavljena, jasno je da treba koristiti ta financijska sredstva za puno toga. Tako da me je strah donekle postaviti ovo pitanje, ali ipak mislim da si trebamo dati neke izglede za budućnost. Dakle, da li mislite, govoreći o projektima, na projekt Smart Village – Znam da u Hrvatskoj je već učinjen određeni napor u tom smjeru. Ne samo u Hrvatskoj, već i prekogranično postoje takvi projekti. Dakle, kakvi su, kakve su vaše namjere e, s tim u vezi? Hvala naprijed na odgovoru. Hvala, kolega Guerrero. Najljepša hvala. Imam izravno e, i kratko pitanje kada se radi o ispitivanju koje je proveo New York Times o ZPP fondovima koji su povezani sa jačanjem oligarha ili velikih igrača. Što mislite o tome? Što možemo učiniti u borbi protiv korupcije, korupcije koja je povezana sa sredstvima za ZPP. Situacija je teška jer se gubi novac koji treba ići direktno poljoprivrednicima. Hvala lijepa. Buongiorno i e piacere di Kolega Čioka, dobar dan. Hvala ministrici, drago mi je da smo vas upoznali i hvala na vašem zalaganju koje kanite uložiti u ovaj problem za sljedećih šest mjeseci. E, moram se nadovezati na ono što su govorili kolege. E, dramatične su situacije u ovom trenutku u Europi vezano za krivotvorenje u prehrambenoj industriji. To je problem za tržište, problem za vjerodostojnost, za strast i umjetnost naših poljoprivrednika. To je ujedno i problem za zdravlje naših državljana. Dakle, što doista možemo učiniti, što mislite učiniti s vaše strane u tom pitanju. Ja, vielen Dank für... U redu, puno vam hvala. Hvala na ovim brojnim pitanjima. Sada evo je došlo vrijeme za odgovore. Predlažem da damo ministrici desetak minuta za odgovore. Gospođo ministrice, izvolite. poštovane zastupnice i zastupnici hvala na svim vašim pitanjima i korisnim sugestijama. Bilo ih je mnogo, doista ću nastojati barem ukratko osvrnuti se na sva pitanja. E, što se tiče prijelaznog razdoblja i svega što je ovdje spomenuto i o čemu dvojite. Dakle, prijelazno razdoblje naš je stav i tako ćemo postupati e, uredbe koje ga definiraju manja uredba o fleksibilnosti prijelazna takozvana prijelazna uredba bit će rađene odnosno rade se po načelu stara pravila novi novac. Dakle, riječ je o novom novcu, riječ je o primjeni starih pravila zato da nije dovoljno ni vrijeme da bismo mi unijeli sada dodatnu pravnu nesigurnost, a nije završen proces reforme ZPP-a. Što se tiče pitanje dužine vremena poštujem ovdje iznesene sugestije jasno mi je iz čega proizlaze dvojbe da će odnosno stav pojedinih zastupnika da će jedna godina biti prekratka međutim to ćemo pitanje rješavati u drugoj fazi a sada nam je prioritet definirati jasno pravila i s tim smo veliki dio posla završili i napravili. naš je cilj postići a to je odgovor i na vaše pitanje. Naš je cilj postići dogovor o prijelaznim pravilima potpun do kraja našeg razdoblja, do kraja našeg predsjedanja. Znamo da sad ne možemo da sva pitanja nisu u našoj nadležnosti pogotovo u dijelu koji se odnosi na novi novac ali naš je cilj postići dogovor do kraja predsjedanja i učinit ćemo sve što možemo da ga postignemo. što se tiče odnosa između zajedničke poljoprivredne politike i e, europskog zelenog dogovora i tvrdnji e, da je, da je zpp već odmaknuo a komunikacija tek nedavno izdana sa svojim prioritetima pa e, ugradnja klimatskih i okolišnih ambicija nije novitet u zajedničkoj poljoprivrednoj politici naši se poljoprivrednici i administracija prilagođavaju tome pa sad već gotovo dvadeset godina jedan dio predloženog iz komunikacije već ugrađen u prijedlog reforme zajedničke poljoprivredne politike naš će fokus biti na strategiji od polja do stola željet ćemo da ona bude što konkretnija sa što konkretnijim aktivnostima koji pridonose smanjenju korištenja pesticida uz osiguranje konkurentnosti poljoprivrednika, dakle i uz paralelno pronalaženje alternativa jer sve drugo nije dobro, e, na povećanoj dobrobiti, na povećanoj dobrobiti životinja, na smanjivanju otpada od hrane. Dobrobit životinja s tim u vezi svakako je jedno od najvažnijih pitanja, to sam istaknula i u ovom svom predstavljanju. E, pozdravljam zaključke Vijeća od 16. prosinca 2019. godine očekujem da će se i komisija odazvati pozivima po pojedinim temama koje su vezane za dobrobit životinja da se unaprijedi zakonodavstvo no puno toga je i na državama članicama koje trebaju implementirati već postojeće zakonodavstvo do kraja i čvršće i bolje provoditi službene kontrole. također dobrobit životinja će već biti na prvom sljedećem vijeću 27. siječnja e, jedna od tema. E, nadalje e, što se tiče capinga a isto tako i vanjske konvergencije mislim da smo imali ovdje dva pitanja koja su vezana za vanjsku konvergenciju i jedno pitanje koje je vezano za caping i jedno i drugo su dijelovi pregovaračke i jedno i drugo su dijelovi pregovaračke kutije. hrvatsko predsjedništvo u ovom trenutku može samo reći da doista postoje velike razlike između država članica između ove dvije teme. mi ćemo učiniti sve što možemo da približimo stavove a krajnji, krajnja aktivnost je e, dio pregovaračke kutije jednako kao i višegodišnji financijski okvir. koncepti pametnih sela to je povezano i sa generacijskom obnovom i sa malim obiteljskim gospodarstvima i do sada su, su se pogotovo u okviru e, drugog stupa zajedničke poljoprivredne politike primjenjivale mjere koje su se odnosile na poboljšanje uvjeta za ostanak ljudi u ruralnim prostorima. Dakle, ne direktne potpore za pojedinačna poljoprivredna gospodarstva, nego one koje su se odnosile na poboljšanje uvjeta života. Mi takve mjere pozdravljamo, donijele su puno toga dobre, pa i mojoj domovini Hrvatskoj, a smatramo da u novom razvoju možemo još konkretnije i bolje. Mladima nije dovoljna samo tradicionalna tradicionalna društvena i komunalna infrastruktura i smatramo da jedne takve tematske i teritorijalne koncentracije konkretni koncepti e, su ono što mi želimo detaljno razraditi i što može pridonijeti našim zajedničkim ciljevima privlačenja ljudi u ruralne prostore i ostanku mladih. obiteljska poljoprivredna gospodarstva uviđajući potpunu važnost i velikih gospodarstava svi nam trebaju i mikro i mali i srednji i veliki u svakoj državi i u svakom gospodarskom sektoru uvijek je u okviru malog poljoprivrednog gospodarstva rađala se prava ideja pravi poduzetnički pothvat pa tako vrijedi i za poljoprivredu učinit ćemo sve dakle da mala poljoprivredna gospodarstva koja su pogotovo vezana e, koja su pogotovo vezana za ostanak ljudi u ruralnom prostoru za privlačenje za diversifikaciju budu prepoznata kao takva. u tom smislu radit ćemo i na zaključcima vijeća i na približavanju nekih stavova a isto tako će hrvatsko predsjedništvo organizirati posebnu konferenciju kojoj je tema položaj i budućnost malih obiteljskih malih poljoprivrednih gospodarstava najčešće obiteljske e, naravi. bilo je pitanje vezano i za korištenje regionalnih fondova. kao netko tko je nekad radio u sustavu upravljanja i kontrole prekograničnih programa i tu sticao svoja prva iskustva za korištenje, e, fondova, e, za korištenje eu fondova mogu reći da već sada postoje mogućnosti u okviru brojnih prekograničnih programa koje bi možda moglo se i konkretnije usmjeriti a i unutar njih pozicionirati neke strateške e, projekte e, koje je vrlo lako moguće koristiti za razvoj poljoprivrede. po mom iskustvu u okviru bivših programa prekogranične suradnje a i sadašnje nove generacije bilateralnih programa i sa slovenijom i sa mađarskom i sa italijom i sa drugim e, zemljama itekako s obzirom na opće i specifične prioritete i ciljeve moguće je dobiti dodatna sredstva koja ispunjavaju ciljeve zajedničke poljoprivredne politike. Nove, pitanje o novim tehnikama je vrlo vjerojatno bilo vezano za presudu suda u iz, presudu suda u Luksemburgu iz 2018. godine e, koje otvara vrlo važna praktična pitanja i dvojbe i za koje će možda trebati možda samo možda govori trebati prilagoditi eu zakonodavstvo. E, podsjetit ću da je vijeće u studenom. two thousand and godine donijelo odluku kojom od komisije traži pripremu studije o statusu novih genomskih tehnika u odnosu na pravo studije. E, prema procijenjenom vremenu takva će se studija izraivati nešto duže nego što će trajati hrvatsko predsjedanje. tek nakon što se dostavi takva studija bit će moguće nastaviti rad na ovom pitanju. E, e, bila su i tri pitanja koja su posebno vezana za hrvatsku što se tiče slučaja e, od prije nekoliko godina mislim da je riječ o tri godine i otkrivanju ovog slučaja neodgovarajuće skrbi za životinju u prijevozu. E, nakon tog događaja hrvatska je itekako osnažila službene kontrole te se takvo što nije više nikad ponovilo. imali smo pitanje o potporama za mlade u hrvatskoj mogu reći nakon nekoliko godina primjene zajedničke poljoprivredne politike oba stupa da je broj poljoprivrednih gospodarstava čiji su nositelji mladi u hrvatskoj porastao za nešto više od dvije tisuće danas je udio gospodarstava koje nose mladi poljoprivrednici u hrvatskoj thirteen one on je viši u odnosu na prosjek europske unije postigli smo pomak Još uvijek naravno ne možemo biti zadovoljni s time teimo puno veem postotku jer samo to osigurava budućnost poljoprivrede. mladi imaju svoj dio omotnice poseban i u okviru izravnih plaćanja, isto tako posebne mjere u okviru programa ruralnog razvoja. u hrvatskoj je financirano neto vie od one five 500 projekata vrijednih 517 milijuna, otprilike 520 milijuna kuna, koliko je to u eurima, e, bilo je predviđeno manje uspjeli smo povećati alokaciju za mlade. treće pitanje je bilo vezano za vrste plaćanja odnosa između malih i velikih iako je ovdje e, i e, korištenje omotnice za izravno plaćanje. Iako je riječ o isključivo nacionalnom pitanju pokušat ću odgovoriti da je u mandatu ove Vlade, da su u mandatu ove Vlade razvojne alokacije za male i velike, da su prioritizirana mala gospodarstva te im je omogućen veći udio u alokaciji bez e, da im je omogućen odvojen udio u alokaciji. to je značajno povećao udio korištenja pogotovo programa ruralnog razvoja od strane malih. povećane su alokacije e, prioritizirani su sektori koji su trebali biti priorizirani potpuno su odvojeni natječaji za male i velike te je veći iznos novca iz najvažnijih investicijskih mjera posebno mjere four o kojoj je ovdje bilo riječ E, dan malim sektoru malog i srednjeg gospodarstva otprilike sixty je išlo na sektor malog i srednjeg gospodarstva forty na velike. E, nije samo broj velikih parametar kojim se treba voditi isto tako treba se voditi parametrom o udjelima u pojedinoj proizvodnji o udjelima u tržištu i slično a pri tome omogućivati malima napredak. što se tiče ukupne omotnice za izravna plaćanja hrvatska je bila i još uvijek je u phasing in procesu pri čemu je definiran maksimalno mogući dio koji hrvatska može imati od izravnih plaćanja te postepeno povećavanje eu udjela u njemu. unutar toga hrvatskoj je bilo dozvoljeno a nije bila obveza sukladno proračunskim mogućnostima dodavati nacionalna sredstva do ukupno utvrđene visine omotnice. to je hrvatska radila koliko je mogla a veseli me što mogu reći i netočni su podaci o sedamdeset postotnom udjelu primjerice u odnosu na maksimalni veseli me što mogu reći da je prošle godine premašen devedeset postotni udio od osnovne omotnice a da je za. two thousand and twenty godinu prvi put dosegnut sto postotni udio od ukupne omotnice u hrvatskoj tako da smo i taj problem riješili. Vielen Vielen herzlichen Dank, es ist auch nicht einfach. Hvala vam, hvala vam lijepa. Nije bilo lako odgovoriti na više od 25 pitanja unutar 10 minuta, zato što su pojedina pitanja sadržavala dodatna 2, 3 ili više pitanja. A, e, Nažalost, ispričavam se, zaboravio sam dati riječ kolegici Tomašić. Kolegice Tomašić, imate pravo na jednu minutu na postavljanje vašeg pitanja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, želim vam dobrodošlicu i uspješan rad. E, čula sam odgovore na ona moja pitanja koja sam imala, pa ću samo na kraju na brzinu vas pitati. Ja znam da se mala poljoprivredna gospodarstva otvaraju, razgovaram sa svojim kolegama ali izgleda da se isto tako brzo i zatvaraju pa me zanima na koji način će se tijekom hrvatskog predsjedanja promicati obiteljska poljoprivredna gospodarstva te koje aktivnosti će se poduzimati kako bi se privuklo mlade poljoprivrednike osigurala modernizacija poljoprivrede i kako bi se povećala konkurentnost? hvala lijepa. Hvala lijepa. Prije no što dam Hvala lijepa. Prije no što gospođa ministrica odgovori i odmah da svoju zaključnu izjavu, pozivam komisiju. Želi li komisija nešto reći? Ne, komisija ne želi ništa reći. <laughs> Hvala, to je dobro. Pa ću odmah onda dati riječ ministrici. Molim vas odgovorite na pitanja i onda dajte vaš kratki zaključak za kraj. Hvala lijepa poštovana zastupnice Tomašić. Osim što ćemo održati međunarodnu e, konferenciju o položaju budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava u okviru naših nadležnosti u Vijeću mi ćemo nastojati razraditi detaljno stav da mala poljoprivredna gospodarstva trebaju imati puno jednostavnija pravila za provedbu zajedničke poljoprivredne politike. to je naš prvi korak i mislimo da s takvim korakom koji će smanjiti kompleksnost procedura ubrzati dodjelu i smanjiti i pojednostaviti primjenu da ćemo na taj način moći privući i veći broj poljoprivrednih gospodarstava za interes u zajedničku poljoprivrednu e, politiku. E, što se tiče evo samo moje konačne riječi pošto sam oduljila i s odgovora želim reći da poljoprivreda dakle doista nije problem ona je dio pravog rješenja. kao netko tko je prilično svjež u ovom sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja želim reći da, da je teško pronaći djelatnosti koje kao poljoprivreda i ribarstvo su tako izvorno bliske čovjeku koji spajaju na najbliskiji način poljoprivredu tlo zrak zaštitu okoliša i čovjeka pri čemu nikad poštivajući tradicionalne vrijednosti pri čemu nikad ne treba zaboraviti da su poljoprivredu uvijek nosile inovacije i pogrešno je misliti da poljoprivreda nije ona koja je noćna inovacijama a na kraju ću reći da doista ne vidim ni plemenitije djelatnosti od poljoprivrede i od ribarstva. hvala Najsrdačnija hvala gospođo ministrice. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste tako opširno odgovarali na naša pitanja. Doista se veselim suradnji u nadolazećim mjesecima. Velike su zadaće pred nama pa prionimo na posao. Hvala vam.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

fahre Poštovane kolegice i kolege, jednostavno ja moram nastaviti. Moram nastaviti jer nam vrijeme bježi, već smo donekle prekoračili e, e, vrijeme. So, wir kommen nun zum äh, Tagesordnungspunkt. Sada smo na petoj točki dnevnog reda. Imamo tri glasovanja. Počinjemo dakle sa petom točkom dnevnog reda, sklapanje sporazuma o povlačenju Ujedinjene kraljevine, Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju. Želi li izvjestiteljica uzeti riječ, gospođo McGuinness? Ne. U redu, hvala vam. Onda idemo odmah na glasovanje. Imate li svi vaše kartice? Dakle, otvaram glasovanje. Izvolite. Ich eh, Schließe. Zatvaram glasovanje. Ist ist angenommen. Usvaja se dakle 43 glasa za. Čestitam. Gospođo Meginec, izvolite. Hvala predsjedatelju, vrlo kratko. E, čestitali ste, ali doista teška srca podržavamo ovo mišljenje i teška srca sam ga i napisala jer e, shvaćamo koliko je teška ova situacija. Napuštamo Evropsku uniju, cijenimo sve kolege s kojima smo surađivali dugo vremena, dugo godina. Mnogi su naši vrlo dobri kolege, dragi prijatelji. Znam da je ovo i za njih težak trenutak. Hvala vam. Hvala lijepa. Idemo dalje. Politika tržišnog natjecanja. Politika tržišnog natjecanja, godišnje izvješće za 2019. godinu i izvjestiteljica gospođa Leše ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Kratko želim naglasiti nekoliko stvari. Prvo, Zahvaljujem svima koji su pomogli pri izradi ovog izvješća. Bili smo doista jako, jako produktivni i surađivali smo e, jako dobro, što mi je bilo od velike pomoći. Dakle, svima hvala. Cilj je bio izraditi mišljenje koje će se usredotočiti na najvažnija načela, odnosno na ona za koja mi smatramo da su najrelevantnija ili najvažnija, kako bi mišljenje bilo čvrsto i jako e, i kako bi e, dobro e, zastupalo naš odbor. Tako da smo željeli doista biti jasni u izdvajanju ovih načela. Osim toga, Postoji usmeni amandman 87 i 90. Želim reći nekoliko riječi oko ovih amandmana. Amandmani su uključeni u izvješće, a razlozi su sljedeći. Željeli smo da stvari budu što je moguće jasnije oko najvažnijih prioriteta kako bismo doista imali snažno i čvrsto izvješće. Tako da se veselim glasovanju i rezultatu. Hvala lijepa izvjestiteljici na obavljenom poslu. Predlažem da idemo na glasovanje, ali ne kolega Le Breton. Oui, avant passer au vote, monsieur le président. Prije pređemo na glasanje predsjedniče. E, želim reći da sam iznenađen amandmanima 28 i 67. Dakle, stoji da su pokriveni kompromisnim amandmanima, no po mom mišljenju tome nije tako. Tome nije tako i stoga ne znam zašto se ne bi glasalo odvojeno o njima. Genau, Dobro, to možemo učiniti. Možemo odvojeno glasovati. U redu. Prijedlog za kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis za izmjenu 28 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Zahtjev za izmjenu 32 e, za, protiv, suzdržani, ja mislim da ovo moramo eh, provjeriti, dakle za 32. Ich schließe die Abstimmung. Zatvaram glasovanje. 35 eh, za, usvojeno. Možda bi mi koordinatori mogli pomoći eh, pri glasovanju. Kompromisni prijedlog 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 je povučen. Kompromisni prijedlog 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, 34 i 35. Kompromisni prijedlog 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 12 za, protiv, usvaja se. Kompromisni prijedlog 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 51 za, protiv, suzdržani provjera. Otvaram glasovanje. Ich äh, schließe die Zatvaram glasovanje. 32 glasa za, jasno usvaja se. 54 za protiv usvaja se. 55 za protiv suzdržani provjera. Dakle, kompromisni prijedlog 55. Zatvaram glasovanje. 23 glasa za usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 71 za, protiv, suzdržani, provjera. Kompromisni prijedlog 71. Otvaram e, glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni prijedlog 72 za protiv suzdržani. Odbija se. 74 za protiv suzdržani. Odbija se. Kompromisni prijedlog 15 za. Ne. Provjera za 74. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 39 jasno usvaja se. Kompromisni prijedlog 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83. se povlači, 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 87 i 19 uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, mislim da to moramo provjeriti, provjeravamo elektroničnim putem, elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Jasno usvojeno. Kompromisni prijedlog 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 16, 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 provjera, kompromisni prijedlog 104, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Nerješeno. 22 22. Dakle odbija se. Kompromisni prijedlog 105 za protiv suzdržani usvaja se. 109 za protiv suzdržani usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, odbija se. Kompromisni prijedlog 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, provjera. 129 provjera. Zatvaram glasovanje. Jasno odbija se. Kompromisni prijedlog 1 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 9 e, za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 2 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 3 za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada dolazimo do e, konačnog glasovanja e, elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Ich Zatvaram glasovanje. 45 glasova za, jedan suzdržani glas. Najsrdačnije čestitamo izvjestiteljici. Äh, Sada smo na sedmoj točki dnevnog reda razrišnica proračun za 2018. opći proračun Europske unije. Želi li izvjestitelj uzeti riječ? Kolega Ara Kovač. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. E, nemamo puno vremena, ti amandmani su ravnoteženi i ovdje smo uspjeli dati vrlo jasnu poruku. Zahvaljujem svima koji su radili na izradi ovoga. Hvala lijepa izvjestitelju. Pa predlažem da idemo na glasovanje. Kompromisni prijedlog 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li provjeru? Dobro, za 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jasno odbijeno s 32 glasa u odnosu na 13. Kompromisni prijedlog 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za protiv suzdržani usvaja se. 21 za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni prijedlog 5 za protiv suzdržani usvaja se. 24 za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni prijedlog šest za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 30 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 7 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Trideset devet se ne razmatra. Provjera za osam Dobro, provjera za kompromisni prijedlog 38. Zatvaram glasovanje. Odbija se sa 25 naprema 17. Kompromisni prijedlog 8 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 42 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromisni prijedlog 9 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni prijedlog 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Eh, Zatvaram glasovanje. 38 glasova za, 7 protiv. Najsrdačnije čestitam izvjestitelju. So, damit wären wir Ovime smo došli do kraja elektroničkog glasovanja. Te predlažem da idemo dalje na sljedeću točku dnevnog reda broj 8 izlaganje predstavnika komisije o delegiranom aktu o paketu fleksibilnosti za programe promidžbe vina. Komisija nam dolazi. Izvolite. Thank uh, Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Ova konkretna točka dnevnog reda povezana uz rezoluciju samog parlamenta, a u vezi sa tarifama, odnosno mjeram, tarifama koje su uveli Sjedinje države, e, glede e, Boeing Airbus predmeta dakle carinske mjere. Dakle, tu je podnesen zahtjev e, da komisija donese adekvatne mjere kako bi podržala sektor vina kako bi se prilagodio ovim e, novim carinama. Postoji dugo, duga povijest e, spomenutog spora u STO-u, no činjenica ostaje da mjere koje su usvojile Sjedinjene države su odobren od strane Svjetske trgovinske organizacije i žalosno je što su izabrali poljoprivredno prehrambene proizvode e, za metu, ali to je tendencija koju smo vidjeli u trgovačkim, e, u trgovinskim sporovima. E, dakle, kada je Europa meta, često su izabrani proizvodi poljoprivredno prehrambeni. U prethodnom slučaju, evo, možemo spomenuti ruski embargo. Žalosno je i što te eh, što je do toga došlo. Komisija je to struko napomenula, ali htjeli bismo iznaći rješenje sa SAD-om da se riješi eh, ovaj dugoročni trgovinski spor. Nastojali smo suzdržati eh, te mjere i konkretno što se vina tiče mjere SAD-a ograničene su u sveobuhvatnom e, poljoprivrede, dakle carine su određene na 25% na uvoz e, vina iz četiri države članice, Francuske, Španjolske, Njemačke i ujedinjene kraljevine. A, a e, rečeno je da će se to proširiti na sve proizvode vina, pa čak i pjenušava vina u svim državama članicama i da će carne biti e, još više stope do i uključujući 100%. Ne mislim da to može biti dobro za sektor i države članice smatraju ipak da su stvari mogle biti još gore, tako da se komisija želi probrinuti da se stvari još dodatno ne pogoršaju. Imajući to sve na umu, moramo E, biti svjesni paralela koje su nametnule Sjedinjamačke države, a koje se tiču uvoza vina i pjenušavih vina iz Francuske, a to je bila e, odmazda za e, carine o digitalnoj o prodaji digitalnih proizvoda. Komisija je rekla da će biti potpuno solidarna s Francuskom i državama članicama što se tiče tih bilateralnih prijetnji i na što toga tiče imamo neke dobre vijesti jer u međuvremenu u pregovorima sa Europskom unijom i bilateralno s Francuskom ti pregovori doveli do izbjegavanja e, deterioracije e, odnosa, tako da se sada pregovara da se dođe do rješenja e, i po ovom pitanju digital sale tax. Dakle, vratimo se na rezoluciju parlamenta iz studenog E, kada se traži da komisija donese odgovarajuće mjere da podrži sektor vina, komisija je odgovorila s tri konkretne e, uredbe. Jedna koja je sad u parlamentu je delegirana uredba koja ima tri komponente. Jednom se podiže ograničenje, petogodišnje ograničenje na programske operacije, što će u biti pomoći operaterima da konsolidiraju na tržišta i dopuste da e, se e, ustaljene operacije da traju e, on kraj petogodišnjeg razdoblja i nakon kraja programskog razdoblja u listopadu 2023. Druga komponenta omogućuje državama članicama, to jest operaterima, da promjene tržišta destinacije za promičbu. Dakle, operateri su mogli odlučiti da okončaju proizvodne aktivnosti u nekim e, državama članicama, na primjer SAD-u, i da ih preusmjere na e, neka druga potencijalna izvozna tržišta kao što su Kina, Kanada, Australija i tako dalje i tako dalje. A e, u još jednoj mjeri koja uvodi poboljšanu fleksibilnost to je za situaciju u kojima operateri u kojima operateri promjene ciljano tržišta onda će komisija pomoći e, u provedbi tih ciljenih akcija. To je tehničke prirode, ali to u biti znači da e, evo, operateri neće, imati, neće morati zbog tih promjena pretrpjeti nikakve financijske gubitke. Ostale, e, ostale mjere se tiču provedbenih uredbi. Jedna se tiče toga da komisija povećava stopu financiranja promidžbenih mjera sa trenutnih 50 na 60%, a druga drugom se daje državama članicama mogućnost da prilagodi mjere promidžbe u više puta godišnje, a ne samo kao do sada dva puta godišnje. Dakle, to je još dodatna fleksibilnost i svjesni smo um, osjetljivost tih mjera, tako da ćemo uložiti maksimalan trud da, da to stupi na snagu što prije moguće i imaš što na umu. Dakle, te mjere su predstavljene državama članicama na e, našem odboru E, sastanku odbora 15. E, siječnja i to su države podržale i sve tri će biti formalno usvojene 29. siječnja. Delegirana uredba će biti doći pred vijeće i parlament e, sukladno normalnom postupku i poštujući sve rokove i očekujem punu podršku svih obiju institucija. Dakle, mjere su već javljene državama članicama, operaterima, tako da oni već e, anticipiraju dakle, stupanje na snagu tih mjera i dodatne fleksibilnosti novih odredaba koje smo uveli, tako da ćemo po time pomoći e, da se e, umanji utjecaj dakle, car, ovih dodatnih carina sad dakle, no, konačni cilj je naravno da se SAD povuče ove carinske mjere. Povjerenik Hogan bio je u Washingtonu prošlog tjedna ići će opet u Washington narednih nekoliko tjedana, to je visoko na popisu njegovih prioriteta, imam i radimo dakle i sa državama članicama na tome da se uklone te carine što prije. Hvala. Najljepša hvala na vašem uvodu. Imamo nekoliko pitanja. Naime, isto tako moramo se požuriti i zato vas molim, dragi kolege, da se držite dodijeljenog vremena od jedne minute. Gospođo Aguilar, izvolite, imate riječ. Najviše hvala predsjedniče. Evo, želim eh, komentirati da ove nove mjere promičbe sektora vina su dobrodošle, no trebamo priznati da su u potpunosti nedovoljne, jer eh, taj sektor je toliko ugrožen eh, od strane e, država da jer ta zemlja je odredište doslovno 40% naše proizvodnje vina i promocija, kao što znate, je e, važna stvar i ne može se pretvoriti ni u kom slučaju u e, na kratkoročne mjere, jer ovo tržište i europski proizvođači vina e, trpe velike štete, osobito u Španjolskoj ne može se ništa riješiti preko noći i treba nam e, fond e, za kompenziranje koji će biti ambiciozniji, a ne koji će mijenjati sitna pravila u uredbama. Europska komisija e, Dakle, trebate znati da se taj sektor osjeća marginalizirano jer nema dovoljno ambicioznih mjera. Ovo su samo male mjere. Hvala. Hvala. Prevoditelji upozoravaju da bismo trebali malo polakše govoriti. Gospodine predsjedatelju, još uvijek govorimo o carinama. E, doista smo tražili podršku da se smanji strahoviti utjecaj carina na e, e, vinarsku industriju. E, pokušana su određena rješenja, međutim mislim da nam treba više od pet godina da bismo se e, uvjerili u uspješnost tih mjera. U Francuskoj i Italiji imamo sjajna vina koja trebamo zaštititi, ali ne smijemo ugroziti niti evropske standarde sigurnosti. Doista me zabrinjava što je Hogan u Washingtonu govorio o ukidanju necarinskih barijera. Mislim da se možda radi samo o mjerama predostrožnosti. Imamo zadaću e, osigurati najbolje politički i financijski za naše proizvodnje proizvođači i potrošači. Nemojmo to nikad zaboraviti. Hvala vam kolega De Castro. Hvala predsjedniče. Evo, pozvaću se svega na e, par stvari i hvala Europskoj komisiji koja je usvojila ovaj delegirani akt koji je vrlo važan. Mi kao koordinatori želimo brzi postupak kako bi to odmah stupilo na snagu. Evo, dvije stvari vezane ne za ovo, već za budućnost. U članku e, koji govori o razdoblju od pet godina e, kaže se da se to treba i te kako opravdati. Dakle, to produljenje od pet godina. Mislim da bismo to trebali pojednostavniti u budućnosti jer će to inače biti teška birokratska pogreška. A druga stvar, kada govorite o uzrocima za višu silu koje sprečavaju dovršavanje određenog programa. Naročito da ako postoje viša sila, da onda se program ne može dovršiti i da će to e, biti problematično za gospodarske subjekte. Hvala. E, hvala, hvala lijepa na ovim e, objašnjenjima za nas kao za, grupu, e, kao za klub Renew. Bila je to važna tema, to smo već i ranije u našoj rezoluciji rekli jasno uloga proizvođača vina unutar Europske unije mora biti poboljšana. Vi ste sada govorili o konkretnim mjerama. E, doista mislim da će nam te mjere ipak pomoći, ali hoće li biti dovoljne, ne znamo, trebamo pričekati svi zajedno. Za mene je važno da se ubrzana procedura doista pokrene i da 29. siječnja možemo početi s tim mjerama, što ujedno znači i konkretnu pomoć za naše e, vinare e, kako ćemo kasnije koristiti, hoćemo li proširiti ove krizne instrumente, o tome možemo raspravljati u budućem ZPP-u. Hvala lijepa, kolegica Sojdo. Kolega Sojedo, hvala lijepa predsjedatelju, hvala komisiji na delegiranom aktu za fleksibiliziranje promičbe vina. 25% e, e, proizvod, poljoprivrednih proizvoda Europske unije koje izvozimo u Sjedinjene države doživjeli su strahovito snažan udarac, pogotovo u sektoru vina za zemlje poput Španjolske doista trebamo osigurati minimalni manevarski prostor kako bismo se mogli okrenuti promidžbi za neka druga tržišta delegirani akt ide u dobrom smjeru, možemo tako reći. Međutim, trebamo ubrzati proces kako bismo doista umanjili što je brže moguće gubitke koje smo e, pretrpjeli. Trebamo učiniti jako puno. Kratkoročno gledano, trebaju nam hitni pregovori koji bi definitivno riješili probleme sa poljoprivrednim proizvodima, što je važno i za poljoprivrednike, i za uzgajivače stoke, i za vinare. Hvala vam. Hvala lijepa kolegice Aguilera. Hvala predsjedatelju. Kao što su kolege ranije govorili oko ovih akata, Namjera je dobra, ali prijedlog je loš zato što e, se okrećemo samo promicanju vezano za e, e, sektor vina, a radi se o problemu koji trebamo rješavati i na razini poljoprivrednika. Dakle, ne čini mi se, iako je namjera dobra, ne čini mi se da je prva mjera dobra, a to je promičba. Radi se o sredstvima koja se možda povlače iz nekih drugih sredstava namjera ili potreba. I osim toga željela sam nešto reći dodatno ova mjera treba biti financirana svježim ili novim, novim novcem. E, to bi bilo najbolje. Međutim, čini mi se da proizvođači u odnosu na nametnute carine trebaju doista dobiti više sredstava zbog pretrpljene štete. Kolega Biton. Hvala predsjedniče. Primamo znanje naravno ove prijedloge, no čini mi se da se ovom temom bavi kao da se radi o nekoj konjunkturnoj temi, no strukturno govoreći kao što ste rekli, za sektore kao što je avioindustrija, automobilska industrija i tako dalje, e, sve se prelama preko poljoprivrede E, na tim tržištima koje nemaju nikakve veze s poljoprivredom. Dakle, ponuditi promičbu poljoprivrednih proizvoda, što da ne, ali mislim da to nije dovoljno. I kao što sam e, u studenom predložio, čini mi se da bismo mogli e, posegnuti za fondom za prilagodbu globalizaciji kako bismo u situacijama koje se ovdje, koje su u stvari strukturne, da posegnemo za tom pomoći, jer e, na tržištu imamo situacije koje su sve problematične. Dakle, molimo vas da evo, uzmete u razmatranje posezanje za fondom za prilagodbu globalizaciji za pomoć sektoru poljoprivrede. Hvala. Kolega Dorfman. Najljepša vam hvala. Ja ću se priključiti onim kolegama koji su rekli da je mjera ta koju pozdravljamo, međutim radi se o kapi u moru, jer kao što su rekli prethodnici, poljoprivrednici moraju snositi štetu i razine koju donosi zračna, zrakoplovna industrija, tako da ne znam kako ćemo i ovo riješiti. Što se tiče carina, Američko ministarstvo vanjskih poslova sada istražuje pitanje carina, e, što će biti sa 6,5 milijardi eura koji su dozvoljeni od svjetske trgovinske organizacije. Mislim da to neće biti dovoljno. Tako da novi proizvodi iz novih država članica u konačnici će biti opterećeni većim carinama. Kod nas u Italiji se to još ne događa, ali čini nam se da ćemo moći doživjeti i do 100% carine. Meni ljudi na terenu kažu da već tjednima niti jedna jedina boca nije naručena zato što se izvoznici boje e, što će se dogoditi na tržištu. Tako da pitam postoje li neka nova saznanja, zna li povjerenik što će se dogoditi u budućnosti, mm, hoće li se barem ostati na ovome ili će se situacija pogoršati. Hvala, kolegica Sandu. Hvala. Hvala komisiji na prijedlozima, no ostaje jedna nerješena stvar. Naime, mi smo tražili da se koriste sredstva za kompenzaciju ugroženih sektora. I prijedlozi, prijedloga nije bilo, tako da pozivam glavnu upravu za poljoprivredu da odgovori što prije moguće na taj zahtjev Europskog parlamenta. Drugo, mislim da je od ključnog značaja da ovi tekstovi stupe na snagu što je prije moguće. Tako da predlažem koordinatorima da se pozabave ovim pitanjem e, i uzmu razmatranje rezoluciju e, bez prigovora. E, hvala vam i mislim da je ovo jako važno za poljoprivrednike i za sektor proizvodnje vina koji su jako ugroženi. Hvala kolega Andriju. Hvala predsjedniče. Evo i mene vesele ove žurne mjere komisije podržavam e, sadržaj, e, premda poput većine kolega smatram da su ove mjere nedostatne kako bi se izbjeglo e, pogoršavanje situacije u cijelom sektoru. Mislim da treba nastaviti razgovarati jer vi konjunkturno odgovarate na strukturalne probleme, to je već rečeno. Dakle, imam pitanje i sugestiju. Dakle, kako financirate Mislim kao prvo da treba dodatna proračunska sredstva što mislite o tome? Dakle, kako izvršni akt financirate, dakle, taj prijelaz sa 50 na 60% sufinanciranja i za kraj strukturno pitanje, ne bi trebalo uzeti u obzir e, tržišne mjere kako bi se nosili sa ovakvom e, iznimnom krizom u trenutku kada se bavimo dakle, zajedničkom poljoprivrednom politikom. Hvala vam naprijed na, pitanje, na odgovorima. nochmal hingewiesen worden, dass Sie nicht so schnell reden sollen, dass Hvala vam. Molim vas da govorite malo polaganje radi prevođenja. Kolegica Vino. Hvala. Hvala predsjedniče. Imam pitanje. Puno toga je već spomenuto, od strukturnih problema pa nadalje. Preko milijardu eura izdajemo za poticaje za vinarski sektor. Sada imamo zeleni plan, imamo krizu, trebamo održivo poslovati, a mediji kažu da upravo te mjere poticaje jesu mjere od kojih profitiraju velike kompanije u trećim državama. Je li to namjera komisije? Znate li nešto o tome? Ako da, koje su protumjere. Jer kao što znamo, regionalni poticaj bi možda bili rješenja za buduće probleme. Slično kao što je govorila gospođa Aguilera. Jer ako opet moramo uzeti novac neke druge strane da bismo začepili kriznu rupu, tada doista to nije pravi put. Moramo podržavati naše poljoprivrednike, a ne nekakve multinacionalne koncerne kojima onda u krilo bacamo milijuna milijarde. Kolegica Tolare. Hvala predsjedniče. Hvala i komisiji koja je uzela u obzir e, zahtjeve parlamenta u svemu ovome, jer treba se podsjetiti da smo se mi jako brzo kroz sve stranke mobilizirali. hvala vam na ovom tekstu. Naravno, e, mi tražimo da idete još dalje, da imate žurni postupak. Slažemo s tim. Treba isto tako pozdraviti e, reakciju aktivnost američkih uvoznika i distributera. Jer danas imamo proizvođače koji su na minus 40, ali imamo i jako mala poduzeća u SAD-u koja su obiteljska poduzeća koja e, su izvrgnuta opasnosti e, bankrota. Dakle, danas se kaže da, e, evo, već godinama europski proizvođači stvaraju tržište u SAD-u i suočeni sa tržišnim e, ratom e, koji nije njihov, mali obiteljski obrti, a ne multinacionalna poduzeća, su izložena e, katastrofalnim mjerama. Dakle, ja slažem da, je ovo, da su ovo nedovoljne mjere, da treba predvidjeti kompenzacijski fond za ove mjere. početkom veljače E, ako dođe do množenja ovakvih e, mjera, da li ste predvidjeli neke diplomatske e, mjere kako bi se izbjegla oštrica ovog damoklesovog mača? Tržišta idu sve brže i brže, dakle, komisija je bila brza, a i tržišta su sve brža, dakle, da li možemo u buduće brže rješavati ovakve probleme? Hvala. Frau kolegin Ricci. Hvala, kolegica Ricci. Thank you, President. Um, slightly off a tangent, and I will only take a few... Hvala. Evo samo par riječi i malo iz drugog ugla. Mislim da e, uvijek patimo kad su vode carinski ratovi i e, mi smo kao odmazdam sada pokušavamo, e, uvodimo dakle carinske namete za SAD. Ja se nadam da će komisija odlučiti ukloniti te carine to je za nas jako važno kad se radi o škotskom viskiju. E, ukinite te carine pa neka Amerikanci onda postupe isto. Hvala lijepa. Ovo je kraj pitanja. E, molim direktora da vrlo kratko odgovori jer smo prekoračili naše vrijeme. Izvolite. Hvala lijepa. Da, pokušat ću kratko odgovoriti na ova pitanja. Jedno od vrlo važnih pitanja bila je razina intervencije Europske komisije za e, potporu proizvođačima. E, ovdje namjeravam e, pona osoba odgovoriti na pitanje gospodina Andrijeja. Naime, mi smo naša izdvajanja povećali s 50 na 60%. Međutim, u velikom broju država je to postoji Dakle, novac je na raspolaganju, a treba ga e, uzeti. A sada ćemo, što se tiče izdvajanja komisije, dati e, preći sa 60 na 80%, mogu i nacionalne države tome priskočiti. Dakle, e, tu ima novca. Nakon toga, što se tiče gospodina Dorfmana, pojazan među proizvođačima da bi situacija mogla eskalirati. Svjesni smo toga, a e, naročito za slučaj da SAD se odluči za takozvani karusel mjera, dakle da rotira carine. Mi smo već dali prijedloge kako bi se to riješio, već sam rekao da je povjerenik Hogan bio u Washingtonu, a predsjednici Trump i Macron su razgovarali i izbjegli su e, taksu, za, e, taksu e, za e, digitalnu prodaju na francuska vina. Ali moramo pogledati i kakva je situacija sada sa s time. Postoji još jedna stvar da se pokušava izbjeći panika E, što se to e, tiče tog tržišta. Jer e, većina vina je ipak se konzumira u Europi i mnoge su tvrtke pokušale odgoditi nabavu jer se boje da će pasti cijene da će doći do krize. Moramo dakle izbjeći krizu tog sektora i ne smijemo gubiti živce. Postoji jedna stvar također, a to je da moramo jako puno raditi da se te mjere ukinu, ne samo da spriječavamo eskalaciju. Komisija je puno puta otvoreno rekla da carinski nameti nisu rješenja za e, trgovinske sporove. I mnogo toga treba riješiti bilateralno. Što se tiče carina koji sada postoje u sad i mnogi se traže dakle da e, puno toga ne bude e, recipročno. I mi smo indirektno reagirali našim carinama na ono što su oni napravili. A um, u svibnju će se stvari riješiti sa slučajem Boeing i onda ćemo e, mi moći uvesti carine kao tu na ono što će oni napraviti. To ne želimo, međutim komisija je rekla da neće se susprezati da zaštiti interese naših proizvođača, uključujući u sektoru vinarstva. Međutim, ovo nisu carine samo na vina, već i na mnoge druge proizvode, od maslinovog ulja, žestokih pića i e, tako dalje. Mnogi drugi sektori u poljoprivredi pate zbog toga. Sirevi primjeri. Ali Inače bili smo e, vrlo uspješni, naš je izvoz jako dobar u poljoprivredi i vina izvozimo e, u iznosu od 12 milijardi eura, od toga 4 milijarde u SAD. I to djelomično objašnjava zašto nas e, Amerikanci žele pogoditi upravo u tom sektoru, jer žele nas kazniti tamo gdje smo uspješni. Još jedna stvar o kojoj je pitao veliki broj zastupnika. Dosta je štete načinjeno u SAD-u jer su Amerikanci e, jako vole evropska vina, a tamo su dakle propatili mnogi uvoznici, vlasnici restorana, e, distributeri i e, prodavači vina koji zarađuju puno novca prodajući evropska vina. Oni su se obratili predsjedniku Trumpu i tražili da se situacija riješi e, pregovorima. A e, dobro je e, i to zapravo objašnjava zašto možda nije situacija i više eskalirala jer carine nanose štetu na obje strane. Hvala lijepa. Samo vrlo, vrlo kratko, gospođa Aguilera. Pa ja bih samo željela razjasniti jednu stvar. Porast od 10% za promičbu je novi novac koji se nalazi u državama članicama, a predviđen je e, za druge programe koji su već planirani. To nisu nekakve pričuve koje nismo potrošili. To jednostavno nije istina. To nije istinata tvrdnja, istinita tvrdnja. To dakle nije novac koji negdje leži u rezervi, već je to novac koji je već namjenjem određenim projektima. E, želim da se to jasno kaže. Thank you. I thought I'd address that point by... Hvala. Mislim da sam o tome i govorio. E, I zapravo to se odnosi i na Španjolsku. Naime, nedovoljno se izdvaja prema nacionalnim programima potpore. E, prije šest mjeseci o tome govorio povjerenik Hogan. On je španjolskim kolegama rekao da moraju učiniti više kako bi u osnovi povećali potrošnju. Taj novac dakle i jest tu, ali se koristi i za druge stvari, recimo ulaganja i tako dalje. E, ali sad je stvar u državama članicama. Oni bi se morali usmjerjati na promičbu. A što se Španjolske tiče, ona također sada ne koristi mogućnost da e, europski novac nadopuni španjolskim novcem. Europa izdvaja 60%, dopušteno 80% i španjolski porezni obveznici mogu to nadoknaditi. Hvala vam lijepa, hvala na ovim podacima. Sigurno ostajemo u kontaktu, tu postoji želja parlamenta za suradnjom. Zatvaram službeni dio našeg prijepodnevnog sastanka danas, jer krećemo sa sastankom koordinatora koji e, se održava e, u zatvorenom formatu. Vidimo se u 14.30 minuta vezano za zdravlje i dobrobit životinja. Hvala vam.